Sljedeća točka dnevnog reda je razmatranje izvješća o utjecaju europskog tržišta na oružanje na obrambene kapacitete Europske unije. Izvjestiteljica je gospođa Ana Gomeš, kojoj eh, ćemo odmah dati riječ. Hvala. Od samog početka želim naglasiti da ovo izvješće govori o tome e, kakav utjecaj imaju na e, tržište naoružanjem u Europi takozvani paketi e, obrambeni paketi, što je, nije nešto gdje govorimo o unutarnjem tržištu nadležnost, u nadležnosti odbora IMKO. To zapravo kažem na samom početku. A e, rad i suradnja s kolegama je zapravo vrlo značajna i zapravo e, sve što se radi, radi se u skladu s preporukama koje naglašavamo u ovom izvješću. polazište svega jesu direktive paketa za obranu iz 2009. godine i njihova primjena. Vrlo polako i mukotrpno, a čak i neprimjereno i nekorentna primjena prema onome što sam ja vidjela. Sljedeće godine komisija će izraditi izvješće o provedbi pa se nadam da ovo što mi radimo će zapravo biti dio onoga što će razmotriti i komisija u svom radu, a isto tako nadam se da će to biti uzeto u obzir za vrijeme sastanka e, na vrhu Europske unije u lipnju ove godine. Zapravo situacija je ona e, o kojoj smo već govorili puno puta nekoordiniranje, okresanje proračuna europskih e, za europsku obranu zapravo se negativno odražava na tržište e, naoružanja i opreme. I zapravo dovodi se u pitanje čak i sigurnost opskrbe opremom. S druge strane, u posljednje desetljeće nije bila toliko potrebna strateška autonomija kao sada. Sve to s obzirom na rizike i izazove s kojima živimo. Naše je susjedstvo usred hibridnog rata, oružanih sukoba, terorizma i velikih kršenja ljudskih prava. Mi kao Ruska unija moramo na adekvatan način odgovoriti na te izazove i naravno moramo preuzeti odgovornost za vlastitu sigurnost. Kolega Taran je malo prije govorio o učinkovitoj obrambenoj politici za Europu. Ja želim biti ambiciozna. Međutim, još više od toga mi je stalo da budemo na visini potreba. Direktive već otvaraju mnoge mogućnosti, ali naše države članice te direktive ne slijede, a kada ih slijede, slijede ih zapravo na jedan nekonsistentan i spor način. To jednostavno ne odgovara potrebama. To su prvenstveno potrebe naših građana koji žele vlastitu sigurnost i sigurnost naših interesa. Mislim da će taj adekvatan odgovor možda dobiti i jedan vojni oblik, ali imamo i kombinaciju vojnih i civilnih kapaciteta. I u tome jest ljepota zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Vidjeli smo da e, smo počeli gubiti s obzirom na krizu i zapravo sada se udaljavamo od ciljeva direktive obrambenog paketa gdje smo trebali ojačati naše kapacitete, a sada gubimo kontrolu nad sigurnosti opskrbe. Velik e, broj tih e, lanaca proizvodnje imaju i civilnu komponentu koju mi počinjemo gubiti u Europi. Gubimo također strateške postrojenja, kontrolu nad strateškim industrijom koji su zapravo relevantni za europsku proizvodnju opreme. A obrambena obrana ne može se nastaviti radeći tako nestransparentno kako e, što rade naše vlade koje zapravo na loš način koriste novce poreskih obveznika. A nama je potrebna veća transparentnost e, kako bi se novac poreskih obveznika bolje trošio. U današnje vrijeme potrebno je objedinjavanje sredstava i njihovo di, međusobno dijeljenje. Potrebno je strateško planiranje i interoperabilnost. Kako bismo novac iz proračuna bolje trošili i kako bismo bolje odgovorili na potrebe sigurnosti i obrane. U tom smislu mislim da se mi jako oslanjamo na ulogu komisije, ali i ovaj parlament mora igrati određenu ulogu i mislim da e, dakle moramo dati naš obo onoj procjeni što će komisija napraviti e, vezano za provedbu obrmenog paketa od strane država članica. Moram reći da imam puno sumnje u rad komisije, moramo čekati ipak da vidimo samo izvješće. Nedavno sam se obratila komisiji o jednom slučaju vezanom za moju zemlju, a to je o ponovnom pregovaranju oko aktive za jedan e, ugovor iz vojne e, industrije. A komisija nije niti ni primijetila da se primjena direktiva paketa obrane jednostavno teško krši. Zapravo ovdje govorim o jednom e, konkretnom slučaju kupovine vezanom za podmornice. Pisala sam povjerenici Vestage. I rekla sam da imamo te direktive, a da je komisija tu da pazi da se te direktive provodbe u državama članicama. Kao što dobro znate, nemamo puno e, prostora za pisanje izvješća i stoga ću ja unijeti amandmane u moje vlastito izvješće gdje ću zapravo proširiti određene argumente. I isto tako uločuju amandmane u nacrt izvješća odbora INCO što je zapravo druga strana medalje. A radi se naravno o amandmanima koje su kolege iz IMKA odlučili zajedno s nama uložiti u odboru sede. Ne znam je li ovdje izvjestiteljica iz imko e, ali njezin nacrt izvješća je zaista jako dobar, i jasan, e, konkretan i jako komplementaran mom izvješću. Uvjerena sam da ćemo radići zajedno s kolegama iz odbora IMKO zaista e, uspjeti utkati mišljenje Europskog parlamenta u raspravu koja će se održati na sastanku na vrhu u lipnju. Želim se zahvaliti mojoj e, tajnici i pomoćnici i e, Mišelu iz tajništva koji mi je dao vrlo važne podatke za izradu ovog izvješća. Hvala lijepo. A izvjestiteljica iznimka je gospođa Ilko Gal, koja će nam se vjerojatno za koji trenutak, bar se nadam, pridružiti, pa će onda biti u stanju dati svoj doprinos. Ali vidjet ćemo što se sad događa. I ja bih sad dala riječ eh, predstavnicima klubova. Dakle, koliko svačam, gospodin Galeć zamjene uzeti riječ. Da, hvala. Gospodin kad naš predsjednik, nije mogao biti nazočan, pa ću to ja učiniti. Dakle, hvala vam prvo na vašem izvješću i radu kojeg ste ovdje uložili u to. Mislimo da je to jedan uravnotežan nacrt teksta koji ide u pravom smislu i odcrtava svu ozbiljnost situacije na europskim tržištima i govori naravno o tome da se mora koordinirati e, svaki trošak sa jednom pametnom politikom prema poreznim obveznicima, o tome da se ne smije smanjivati naša autonomija i tako dalje, sve ove prioritete koje ste vi naveli i pogotovo s obzirom na ovo teško stanje o kojem smo i da se ne smije produbljivati još dalje gospodarska kriza. Naši obrambena, naša obrambena tržišta su važna i to zato što da otvaraju vrlo, vrlo stručna radna mjesta. On je naime u čitavom nizu još drugih civilnih područja, e, recimo otvaraju ta radna mjesta i tu imamo i stvaraju sinergiju sa drugim područjima i drugim razvojima i drugim znanstvenim razvojima. Osim, na taj način se i ona zapravo odražavaju na naš ukupni gospodarski rast budući da je to jasno strateška industrija, onda ne možemo naravno se ravnati isključivo prema jednom gospodarskom, ekonomskom profitu. I mi ne želimo zapravo vrlo često i ne želimo samo zbog profita žrtvovati naši zbog političkih uvjerenja i političkih razloga uvedene restrikcije na izvoz naše obrambene industrije zbog kao što ni u kom slučaju nećemo žrtvovati samo zbog profita kao što je kazano. Naš e, izvjestiteljica u Sjeni govori da bi volila imati malo precizniji pregled o tome kako se implementira, kako se provode direktive iz paketa obrambenim mjerama u zemljama članicama. A mi bi volili imali zapravo jedan malo precizniji dio izvješća upravo o tome da nam kažu šta je od tih direktiva implementirano u zemljama članicama, šta se implementira, kako to funkcionira i kako to preciznije dakle izgleda. Ali inače kao i na drugim područjima, tako i ovdje uvijek od ključne važnosti zapravo odlučujuća politička volja zemlje članice kako će u tom pogledu napredovati i djelovati. Osim toga vi se u stanovitoj mjeri nadovezujete na moje izvješće iz listopada 2013. o Europskoj bazi za razvoj obrambene industrije i zapravo pravite jedan jedno ažurirano stanje, jedan pregled situacije u kojoj smo danas nakon on, ondašnjih e, okolnosti koje su u tom izvješću bile obuhvaćene, kao i što radite neku vrst inventure cijelog postupka zajedničke nabave i kako to izgleda danas u zajedničkoj evropskoj obrambenoj politici e, i sigurnosnoj politici. Imamo nekoliko specifičnih točaka u koje bi mogli razmotriti u kontekstu članka 4 gdje se govori o povećanom inozemnom ulaganju u europski obrambeni sektor. Imamo li mi to stvarno? Ja se pitam zapravo. A, kako se tu govori, kako se tu referirate na to, ja bih bio sretan da je to tako, međutim imamo li zaista povećanje investicija, pogotovo stranih u naš obrambeni, obrambeni sektor. Zatim, članak 9, stavak 9 zapravo, da li mi zaista želimo još dodatne poticaje za zajedničke projekte u Europskoj uniji, za suradnju. Možda bi trebali malo biti precizniji i govoriti koji su tu incentivi važni za suradnju sa Europskom obrambenom agencijom i okom. I to dakle, i koji incentivi za potporu logističkim agencijama NATO-a. Ali ovako općenito formulirano, to znači svi bi zapravo krivo shvatili. Smatrali, to bi bio jedan zapravo jako skupa posljedica ovog, jer bi ljudi mogli, kogo to pročita, krivo shvatiti i smatrati da se u tom smislu samo traži još dodatni novac od država, dakle iz nacionalnih proračuna. To dakle treba te incentive i te poticaje preciznije prikazati, da ne bi ljudi mislili da će njih još više koštati. Zatim članak je, stavak 11. Povećani rizik od kršenja embarga na izvoz oružja. Mislimo da je vrlo očito da se s time da se to koristi kao jedan važan instrument alatka u vanjskoj i sigurnosnoj politici. I tu mislim da su i naši komentari možda mogli biti malo još žešći. Hvala lijepo, gospodin Gal. i mislim da vidimo sad e, ko će, moram sad ovdje vidjeti tko će od naših izvjestitelja u sjeni još govoriti ili njihovih zastupnika, ali mislim da sa sigurnošću će gospođa Lözin govoriti. Prema tome imate riječ. Da, hvala lijepo. Uvijek se polazi od jedne temeljne pretpostavke. koja zapravo onda služi kao ona osnova za sve daljnje prijedloge i analize, a upravo tu temeljnu pretpostavku bih ja ovdje dovela još pod pitanjem. Naime, govori se o tome da se zapravo manje novaca izdvaja u za obrambeni sektor u okviru ove naše zajedničke politike, dakle iz nacionalnih proračuna zemalja članica. Ali ja sumnjam u to. I mislim to stvarno Istina je da u nekim zemljama se manje novaca izdvaja za obrambeni sektor, ali e, mislim ja imam sad tu brojke prema Cipriju i tu vidimo da su u nekim zemljama umjereno pale izdaci za obranu, ali ukupno u prosjeku su između 2000. na 2013. sa 270 na 279 milijardi eura godišnje porasli izdaci izdvajanja za za obranu. Prema tome, sve skupa o čemu govorimo se zapravo temelji na pretpostavci koja nije točna. A na kraju balada je riječ o tome da se više izvuče da bi se obrambeni kapaciteti popravili. Ja ni ne polazim sad od toga da ovdje kao što se uvijek govori taj pooling i sharing, dakle zajednička upravljanje resursima, da E, da se što više objedinimo sinergijski, onda štedimo resurse, da se tu onda štede novci iz proračuna i da li su se šta kažu mediji o tome i da bi onda taj novac koji tu štedimo možemo prebaciti u sektor za socijalna davanja. Ja sad ne ulaz, ne, nekako ne mislim da je to bio bila poanta i da je to bio cilj onog što smo mi tu, što se tu želi postići, ali naravno, volila bih da me uvjerite u suprotno. Zatim, sigurnost planiranja se mora popraviti. Pa, e, o tome se stalno govorimo. A tu se zapravo de facto priča o slabljenju ovlasti za kontrolu u zemljama članicama. De facto je to iza toga. A nismo niko nije rekao otvoreno da su te ovlasti za kontrolu koje zemlje članice imaju zapravo prepreka. Prepreka sve ono što se tu želi postići i mi mislimo iz Europskog parlamenta da ne smijemo takve kontrolne mehanizme ukidati. E, jer pitanje je da li više planiranja na taj način i sigurnost planiranja, dakle da se oduzme kontrolne ovlasti zemljama članicama predstavlja doista više demokracije. Bojim se toga de facto. Zatim, mislim da me svi jako dobro znate da smo mi ne slažemo za posebno olakšavanje i porezne olakšice koje bi se usvojile i donijele za poduzeća koja rade za obrambenu industriju. Mi smo protiv toga. I vojni industrijski sektor, kako to nastaje. Mi vidimo kakva su iskustva Sjedinjenih država sa stvaranjem takvog jednog vojnog industrijskog sektora i kako su to loša iskustva, prema tome da se mi sad pozabavimo isti mislim da nije dobro, trebamo iz njihovog iskustva učiti. Zatim, izvoz oružja, gospodin je već govorio o tome. Tu i ja dijelim te brige, zato što na kraju priče je izvoz oružja uvijek jedan od najprofitabilnijih dijelova posla za svakog u obrambenoj industriji, svako poduzeće i mislim da će upravo zbog toga doći do daljnjeg slabljenja ili barem da kažemo ne novog popravljanja i jačanja kontrole izvoza u zemlje koje su pod embargom i tako dalje. Zbog toga ćemo mi tu e, zna se i adekvatno glasati, odnosno rezerve prijaviti. Hvala lijepo. Koliko sam shvatila, upravo je stikao gospodin Petihofer koji je izvjestitelj u sjeni za zelene. Hoćete li uzeti riječ? Ako mi dajete riječ, naravno. Ja bih nekoliko općenitih napomena dao, a potom nekoliko specifičnih. Prvo općenita napomena. Dugo sam se protivio koncepciji koju se sad ponovno u ovom nacrtu izvješća zastupa, a to je koncepcija Evropska unija i autonomija obrambene strategije. Mislim da ta koncepcija kako je ovdje pod slovom B ili u stavku 1 navedeno, mislim da je taj koncepcija upravo smiješna. Nezamislivo je da bi postojalo išta što bi za ozbiljno moglo ispuniti kriterije koje biste vi mogli postaviti i morali biste ih onda implementirati ako želite ozbiljno govoriti o strateškoj autonomiji. Možda je to jednostavno jedan cilj koji je u prošlosti postojao i mogao postojati. Međutim, modernom svijetu, s obzirom na realne uvjete u kojima živimo, nemojmo sada se baviti ideološkim pitanjima i nemojmo, nego se ajmo pozabaviti praktičnim stvarima. A europska sigurnost nikad neće biti zajamčena od strane europskih institucija samih po sebe. Prema tome, Europa mora igrati ulogu u tom možda će čak morat povećati svoje svoja izdvajanja za europsku sigurnost, svoje konkretno davanje u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Ne, sad neću o tome u detaljima, međutim strateška autonomija je pusta maštarija, čista fantazija i nemojmo se više zanašati time. Druga moja napomena mislim da je kontradiktorno. Da se u izvješću s jedne strane žali zbog toga što previše trošimo u Europi, a mi smo sada, de facto ako uzmete svih 28 članica zajedno, mi smo na svijetu globalni igrač broj 2, dakle na drugom mjestu sa 190 milijardi po našim, dakle koje izdvajamo i trošimo za obrambu. E, mi bismo to, dakle, mi bi morali zbilja učinkovitije koristiti novac poreznih obveznika. I izvješće ponavlja i naglašava ideju da trebamo zapravo se pobrnuti za dodatno financiranje iz EU proračuna. Mi smo se kao skupina zelenih tome u prošlosti stalno protivili, jer ako otvorimo i ta nova vrata, jedino što će se dogoditi, umjesto da gledamo na to kako da stvari postanu učinkovitije, šta ćemo mi učiniti? Mi ćemo zapravo postići samo to da će obrambena politika pokušati onda, ako im um, ne, izvuku dovoljno, morat nadoknaditi od negdje novce koje nisu dobili iz nacionalnih proračuna ili europskog proračuna. I to znači bi bila jedna greška za razliku od onog poolinga i sharinga koji mislim da bi bilo potrebno, dakle da se zajednički upravlja i troše i koriste resursi. A na kraju govorimo opet o stavku 9 i o financijskim incentivima, stimulancima i mislim da ne bi trebali davati financijske stimulanse upravo za taj pooling i sharing, to zajedničko korištenje, objedinjavanje resursa. Ovo nije nikakva korporativna dobrobit koju mi pišemo, to je izvješće o tome kako ćemo bolje iskoristiti, razumnije iskoristiti novac poreznih obveznika u Europi. Da, mi politički trebamo poduprijeti pooling and sharing, taj zajednič, objedinjavanje, zajedničko korištenje resursa, ali ne sa financijskim stimulansima, incentivima. I zbog toga ćemo sasvim sigurno ne smijemo ovako jedno izvješće pustiti sa takvim odredbama u tome. I na kraju četvrta napomena, ja sam već i u prošlosti sa, imao različito mišljenje od naše izvjestiteljice kad je donosila i kad je pripremala izvješće o pomorskim strategijama Evropske unije. Sjećam se mojeg protivljanja i kritike onda koju sada ponavljam. Mislim da je to o, sa stran, dakle govoriti o Evropskoj uniji kao globalnom provideru, dakle onom koji glaje globalnu sigurnost i jamče sigurnost, mislim da je to jednostavno jedan previše, previše se govori. je davati, dakle, globalna sigurnost stvarno nema, ni, to nema nikakve veze s realnošću govoriti tu o Evropskoj uniji koja će osigurati globalnu sigurnost. Nimalo, realno, vrlo daleko od toga. Ovo izvješće zapravo sve potrebe koje postoje koristi kao talce za, u političke svrhe. A isto to čini i sa dobrim idejama. I recimo ta dobra ideja objedinjavanje zajedničkog korištenja resursa i korištenje takvih oruđa da bi se bolje razvio obrambeno tržište i razumnije trošili novci iz proračuna, to se jednostavno u krivom smjeru razvija. A ja vas pitam, želimo li mi ujediniti naše napore? Ili većina zapravo želi provesti jednu strategiju podjele koja na tu platformu zapravo dovodi još dodatni teret, dodatne terete i unoseći u to koncepcije koje sam već ovdje dovoljno jasno kritizirao. Prema tome pozicija koju ćemo mi na kraju zauzeti ovisit će o poziciji koju će većina u našem klubu zastupnika o tome imati. Mi ćemo dati šansu i glasovat ćemo o tome i gledajte, mi nam je bilo jako drago da se mi objedinimo u našim naporima da postignemo veću učinkovitost kroz objedinjavanje naših resursa. Ali moram reći da nisam nešto osobito optimističan u tom pogledu. čini se da je to ideološki gledano jedna putanja koju je predaleko od onog što ljudi ovdje rade i čime se bave. Hvala. Hvala gospodine. Koliko svačam, Nemamo više zahtjeva za riječ. A, da, gospodin Galer. Izvolite. Evo, mislim da ću ipak malo odgovoriti na nekoliko točki. Što se tiče brojki, gospođo zastupnice od ova studija Siprija, čak i kada tih, uzmemo tih 270 e, i 290, ne znam po kojem tečaju je to preračunato, koja je ona bila druga brojka, Druga brojka je iz 2013. godine. Dvije i 2013. godina, dakle. Da. U svakom slučaju to bi visilo o tečaju, to bi visilo o inflaciji i to bi značilo zapravo nazadovanje. Nemam svoje brojke, ali te brojke jasno naznačuju koliko su nazadovali izdaci za obranu. Ali to nam ništa ne pomaže. Mislim da moramo uzeti u obzir i promijenjenu geopolitičku sigurnosnu situaciju. I onda se tu već trebamo zapitati stojimo li na vlastitim nogama, možemo se osloniti na vlastite kapacitete ili želimo sve više biti ovisni o drugima i to o, različitim drugim dionicama. Koji je smisao ako jedan kupuje na jednom mjestu, drugi na drugom mjestu i onda zatim uopće nismo sposobni uh, vjerodostojno moći održavati taj odvraćajući učinak. Taj aspekt vezan u stratešku autonomiju Njega vidim prije svega kada gledamo naše susjedstvo, dakle da u samom našem susjedstvu možemo vršiti neke aktivnosti. Ja to sve više vidim i pod još jednim drugim aspektom, a to je taj da se ne bismo trebali upustiti u situaciju gdje ćemo zatim reći eto da u našem susjedstvu u državi X postoji potreba da nešto zajedno napravimo a zatim se oslanjamo na NATO savez, a zatim naši turski NATO partneri kažu, kažu da ćemo jednoglasno odlučiti da se ništa neće napraviti, zato što po pitanju Libije ili neke druge države imaju drugačiji stav. Onda smo ponovno sami, bit ćemo izolirani i nećemo biti autonomni, nećemo moći samostalno djelovati i tu prije svega za naše susjedstvo mislim da moramo moći nešto postići u kriznim situacijama kako ne bismo se izložili vetu koji bi mogao pristići izvan Europske unije. Gospodine Zujevski, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice, dame i gospodo. Hvala vam lijepa. Kao prvo, mislim da je ovo izvješće dobro strukturirano, da je dobro razrađeno, nije predugo, a naglašava najvažnija pitanja. I stoga mislim da je pristup vrlo dobar, no postoji nekoliko elemenata koje trenutno dostaju u tom izvješću koje bih ja predložio. Kao prvo mislim da je važno pogledati koji će biti ishod svega ovoga. Znamo naravno da smo zabrinuti zbog izdataka, a u prvom dijelu tog izvješća kada se radi o europskim tržištima za obremenu opremu, ja bih eh, predložio da točka broj 3 postane točka broj 2, točka 2 postane e, točka 1, a točka 1 da postane točka 3. Na taj način bi prvo govorili o većim rizicima većoj prijetnji i onda bi imali malo logičniji slijed. Druga primjedba je moje vlastito mišljenje sam bio član odbora koji se bavio e, na učinku e, naših obrambenih kapaciteta i stoga mislim da trebamo uzeti u obzir i taj kritični element. Zasigurno se svi slažemo oko toga da to želimo imati u izvješću. I zatim jedan zahtjev, ja sam isto tako dosta skeptičan što se tiče nekih e, statističkih elemenata. U prošlosti je bilo dosta lako procijeniti e, rashode u svrhu obrane. Kad smo imali više rashoda, onda bismo imali bolju obranu, ali često sada imamo prilike čuti stručnjake koji govore o novim tehnologijama na području e, obrane i vojne opreme i oni zatim predlažu drugačije brojke u proračunu. Dakle, ne radi se tu uvijek samo o količini, već i o kvaliteti tih resursa. Moramo vidjeti pružaju li nam ti rashodi veću sigurnost i je li ti elementi dovode do poboljšanja situacije ili ne. Imamo naše proračune, moramo na primjer više trošiti trenutno na mirovine za vojno osoblje, to je stavka koja se povećava, a znamo da nećemo moći naći uvijek u proračunu dostatna sredstva za sve nove tehnologije, za ono što bi moglo poboljšati našu reakciju u određenim situacijama i tu se slažem s gospodinom Galerom. Hvala vam gospodine kohri, vi ste zatražili riječ po drugi put koliko sam shvatila. Da, hvala vam gospođo predsjedateljice, želim reagirati na ono što je rekao gospodin Galer. Gospodine Galeru, ja razumijem vaš argument, ja ga mogu čak i zastupati, ali ja mislim da taj argument ne opravdava korištenje ove riječi strateška autonomija. Ja bih predložio neku drugu formulaciju, na primjer pojačana strateška odgovornost ili pojačani strateški kapaciteti. Jer da, mi bismo trebali podijeliti veći dio tereta, da, slažem se, ali ne bismo trebali stvoriti pretpostavku ili dopustiti da se stvori utisak da mi smatramo da možemo podnijeti cijeli teret i kada se radi o nekim temama onda da Europa bi mogla samostalno djelovati, možda bi mogla, možda i je već samostalno djelovala, ne uvijek dovoljno uspješno, ali strateška autonomija je vrlo širok koncept koji po mom tumačenju, tako je to svačam, kaže da bi u načelu trebali moći djelovati samostalno kad god mi procijenimo da je to potrebno ili da bi to bilo dobro ili eto. A ja mislim da je to jednostavno nerealistično i da to e, zanemaruje ovaj sigurnosni odnos, na primjer, između Europske unije i Sjedinjene američke države. To, igno, to ignorira one sigurnost, ono sigurnosna partnerstva koje imamo sa drugim dijelovima svijeta. I jednostavno mislim da ne bismo trebali se uopće upustiti u tu slijepu ulicu. I stoga, ako mislite da trebamo izraziti ono što ste rekli, onda možemo naći odgovarajuću formulaciju s kojom bi se ja mogao složiti. A druga primjedba koju bih htio ponoviti kada govorimo o tih 190 milijardi koje trošimo na području Europske unije. U razdoblju kada čini se svi zapadaju u stare navike da traže 2% e, kao razinu izdataka iz proračuna za naše države ja mislim da bismo trebali staviti naglasak na kakvoću i na učinkovitost rashoda, a ne samo na tu, tu puku brojku, taj novac. Mislim da bismo mogli postići mnogo veću sigurnost za Europu kada bismo inzistirali na većoj učinkovitosti, na većoj kakvoći, a to naravno znači i da trebamo udružiti svone snage sa tržišta, a ne prepustiti svakoga u svom dijelu tržišta. U prošlosti smo ostvarili napredak, um, zato smo postigli većinu u ovom domu, da stvorimo jači, jače europsko tržište obrane. Općenito rečeno, europsko obrambeno tržište nije baš pravo tržište u tom smislu, a što ga mi bolje uspijemo pretvoriti u funkcionirajuće tržište, to će više koristi od toga imati europski porezni obveznici i svi oni koji rade u tom sektoru. I to mislim da bismo trebali naglasiti. Hvala vam lijepa. I sada još jednom Ana Gomeš. Izvolite nam vam riječ da iznesete komentare ili da odgovorite na pitanja. Hvala vam lijepa. Možda bi komisija i Europska obrambena agencija mogli preuzeti riječ nakon što ja završim. Možda bi bilo zanimljivo njih poslušati vezano uz ove razne pitanja koje smo imali kolege. Želim zahvaliti svim kolegama na njihovom doprinosu, na vrlo zanimljivim pitanjima, pa i na kritikama na ovo izvješće. Započela bih s time da se osvrnem na pitanje gospodina Galera. Ja sam govorila o tom stranom ulaganju u europski obrambeni sektor zato što sam čula da se to događa. Možda ne u svim državama, ali u nekima zasigurno i prije svega u onim državama koji se nalaze u gospodarskoj krizi, a to je naravno vrlo ozbiljno ne samo za te države, već i za opći interes europske sigurnosti. Zato što kad kad primjerice govorimo o ulaganjima u tehnologije ili uz tehnološki industrijski razvoj u raznim strateškim sektorima poput svemir, svemirski svemirske istraživanje, pomorski promet i kibernetička sigurnost. I naravno, to se ne događa samo radi profita. Ne otkupuje se tim stranim ulaganjima samo radi profita, takve, strateški, takve strateške lokacije. I bilo bi vrlo žalosno kada bismo to zanemarili. Te ja smatram da to mora biti sasvim dio naše procjene ove problematike. Zatim, da se osvrnem na još jedno pitanje gospodina Galera koje je postavio, a to su i drugi spomenuli, vezano uz porezne olekšice za inicijativu oduživanja i dijeljenja sredstava. Ja se zalažem za to, možda se drugi tome odupiru iz raznih opravdanih razloga, ali ja se zalažem za to zato što mi je dosta svih onih razgovora o oduživanju i dijeljenju, a da se ništa ne događa u isto vrijeme neke države članice već provode takve inicijative. Na primjer, ja sam čula da je Belgija nedavno odlučila upustiti se upravo u takvo izuzeće da provede takvu inicijativu. Dakle, to se već događa u nekim državama članicama Mislim da to treba koordinirati, e, općiti i da trebamo napraviti neki napredak vezan uz udruživanje i dijeljenje, jer nismo bili jako učinkoviti u to da provedemo te riječi u dijela i da se taj pojam proširi izvan e, NATO saveza za one države članice koje su članice NATO saveza. To je doista ključno pitanje zato što smo trenutno u razdoblju e, kada su resursi slabi, kada naši porezni obveznici s pravom od nas traže da imamo više kriterija kada trošimo novac, posebice kada se radi o rashodima za sigurnost i obranu. I onda moramo njima zajamčiti da nema udostučenja, da nema viškova, e, da nema preklapanja, a to možemo postići samo pomoću udruživanje i dijeljenje, u zajedničko istraživanje i tako dalje. I mislim da je to upravo ono čime bi trebalo poslužiti te porezne olakšice. Bit će i drugi, drugi, druge poticane mjere, to je samo jedna od njih koja će biti dosta važna. I naravno to je nešto što treba pratiti. Europska obomena agencija na koju se doista moramo osloniti kako ne bismo imali samo kratkoručnu viziju, već i dugoročnu strategiju i procjenu potreba. Zatim, pitanje koje je gospodin Galer postavio i gdje se potpuno se s njim slažem, bilo je vezano uz zajednički stav o izvozu oružja. Ja sam to spomenula, ali ne znam zapravo, slažem se u potpunosti s tim, u potpunosti sam shvatila svakako što je htio reći, no ja zastupam ono što sam napisala i nadam se da ću moći raditi s izvjestiteljima u sjeni na tome, da ću to moći još proširiti jer mislim da je to jedno područje gdje vidimo da države članice nisu bile jako ozbiljne kada se radi o provedbi mjera veznih uz kontrolu izvoza oružja. Nedavno sam vam predstavila jedno izvješće predstavnika Ujedinih naroda o Libiji. Tamo imamo embargo na izvoz oružja, a dvije države članice su e, zajedno sa drugim državama stavljene na popis e, zemalja koje ustupaju oružje toj državi. Uz uz to što imamo taj embargo, uz to što znamo da je ta država sada u raznim problemima isto i bez, povezano sa terorizmom i sa unutarnjim sukobima i tako dalje. Dakle, naše države članice svakako ne rade svoj posao kada se radi o provedbi zajedničkog stajališta o izvozu oružja. Mislim da je ovaj parlament odigrao ključnu ulogu u tome da naše države članice usvoje takvo stajalište i mi bismo trebali provesti procjenu kako oni to provode, a naravno to je vrlo važno kada se radi o raznim zabrinutostima koje imamo vezano uz to kako se provede, provodi paket o obrani. Pitanje je postavljeno od strane gospođe Lusing Dakle se troši novac? Možda bismo mogli biti malo kritičniji. I možda bismo mogli uzeti u obzir konkretnije mjere, zato što možda u nekim aspektima previše trošimo ili trošimo loše na stvari s kojima zapravo ništa ne postižemo kada se radi o jačanju naših sigurnosnih obrambenih kapaciteta i potreba, na primjer, onaj novac koje neke države članice, dvije države članice posebice troše na nuklearni kapacitet, to je nešto što uopće ne pomaže e, da se pomire potrebe E, sigurnosti i obrane Europske unije, a to je zasigurno jedan velik dio njihovih raskoda na obranu i isto tako i velik dio obuhvatnih rashoda Europske unije. Ali s druge strane imamo i nedostatno financiranje u drugim područjima gdje su nam potrebni neki kapaciteti, a nemamo ih. Dakle, znamo da su nam oni potrebni kako bi naši vojnici, muškarci i žene koji se bave sigurnošću i obranom doista mogli vršiti svoj posao, mogli spašavati živote. Radi se o tome da dakle, moramo biti specifični kada se radi o trošenju novca gdje se dobro troši u skladu s našim ciljevima, gdje se loše troši. Jer naravno da, da želimo trošiti bolje. Prije nego što trošimo više, želimo se pomijeniti da trošimo bolje. I zato je taj paket obrani bio toliko važan, zato što smo vidjeli da imamo mnogo korupcije, mnogo loših rashoda, a da ne govorimo i o perveznom natjecanju među državama članicama s kojima ne ispunjavaju zahtjeve unutarnjih tržišta. Kada se radi o gospodinu Butikoferu, a već sam djelomično odgovorila na ono što je rekao, ja ga svačam, ja ga pošljam, ali ja uopće ne mogu udjeliti njegov stav vezan uz to da je koncept strateške autonomije ridikulozan. Ja nisam izmislila taj koncept, on postoji, on je dio europske sigurnosne strategije. Ja sam za Europu i stoga dakako sam uvjerena da nam je potrebna strateška autonomija u nekim ključnim područjima vezanih u sigurnost i obranu. Primjerice, da se ne oslanjamo na Amerikance kad, se oni, kad oni odluče uključiti ili isključiti E, dodatke za naše sustave e, GPS-a ili na primjer da se oslanjam na kineska poduzeća koja kontroliraju tehnologije koje su ključne važnosti za našu kibernetičku sigurnost. Ja se ne želim na to oslanjati. Ako gospodin Butikofer to želi, to je njegov problem. To nije moj stav, zato što ja doista smatram da se Europska unija treba pobrinuti za svoju stratešku autonomiju u tom sektoru sigurnosti obrane, zato što su oni tu, zato što ona tu uključuje važnosti. I stoga mislim da to treba biti jedna od stvari koju ćemo uzeti u obzir kada procjenjujemo provedbu ovog paketa obrani. Ja uopće ne vjerujem da bi europska sigurnost ovisila samo europskim institucijama to je smiješno i to nipošto nije moj stav. Mislim, ja priznajem da države članice igraju ključnu ulogu i da će to i nastaviti činiti, no pitanje je kako možemo zajedno raditi. Ja imam mnoštvo dokaza koji pokazuju da države članice ne rade niti minimum od onoga što se govori, što je sastavni dio temeljnih ugovora. Nedavno sam posjetila Sjeverni Irak i što sam ustvrdila? Da države članice koje su bile aktivne u kojem god okviru u Iraku na vojnom području, prije svega tako što su podržavali pešmerge, se nisu međusobno koordinirali o tome kakvu vrstu i koliko opreme ustupaju pešmergama. Postoje neka oprema koja bi im bila vrlo korisna, koje bi države članice mogle ustupati kada bi se bolje koordinirale, a to ne čine. I tu biste se vjerojatno i vi, gospodine Butikofere, složili da je to jedno vrlo važno pitanje koje se tiče i sigurnosti nas u Europi, koji se tiče toga da se borimo protiv um, ISIS-ovog terorizma u Iraku, i mislim e, da naše države članice ne rade dobar posao baš zbog toga što ne razgovaraju među sobom i što nisu koordinirani i usklađeni kao što bi trebali biti na europskoj razini. Zbog toga imamo visoku predstavnicu za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku koja uključuje i zajedničku sigurnosnu i obremenu politiku. Što se tiče korištenja novaca poreznih obveznika, tu ću nadodati samo još nešto na ono što sam rekao. Ne čujemo dobro govornika. Korištenje novaca poreznih obveznika, tu dijelim vašu zabrinutost. I stoga vas molim da mi pomognete da se borimo protiv mnoštva korupcija koje se trenutno odvijaju kada se sklapaju e, ugovori u našim državama članicama, u mojoj i u vašoj, jer mi nedostaje tu podrške. I baš zbog toga taj paket o obrani nije zaživio, zato što bi taj paket o obrani unio minimalnu razinu transparentnosti i odgovornosti, tako da se ti korumpirani ugovori više ne bi mogli nastaviti. I ja nisam dobila, nažalost, mnogo podrške od kolega baš iz vašeg kluba zastupnika, ali nadam se da ću dobiti tu podršku sada kad znam da ste i vi koliko i ja toliko zabrinuti o tome kako se troši novac naših poreznih obveznika u obrambene svrhe. Na posljedku, što se tiče ovog pitanja eh, offsetsa, to je nešto što je postavio naš kolega Zdrovljevski, ispričavam se. To je doista vrlo važan element. To je jedno područje gdje smo mi ustvrdili to razilaženje, to jest tu razliku između Europske obavljene agencije i komisije, već kada smo se bavili sa uh, usvajanjem paketa obrani. Komisija se pretvara da je protiv tih opseca, ali zatim ništa ne radi. Evo, malo prije sam spomenuo slučaj gdje e, povjerenik nije uopće mario za paket o obrani e, kada se radilo za primjenu tog aspekta na, ugovore koji su sklopljeni prije nego što je taj paket obrani donesen Europska obrambena agencija i dalje ima različiti pristup. Ona uvažava važnost tih opseca ako se oni koriste za to da se ojačaju obrambeni kapaciteti i da se ispune prioriteti vezanih uz eh, tehnološku industrijsku bazu europskog obrambenog sektora. Bilo bi zanimljivo vidjeti je li došlo do nekih sastanaka. Ja ću podnijeti amandmane o tom pitanju na izvješće iz odbora IMCO. i zbog toga što sam trenutno ograničena e, po pitanju koliko dugo može biti to izvješće, ali su tako i zato što je to pitanje dobro upravo za odbor IMKO jer se tiče aspekata koji su nadležnosti tog odbora, ali naravno e, dobro došli su amandmani od strane svih kolega. Ja sam spremna surađivati sa svima onima koji žele dati svoj doprinos da nađemo prihvatljivo rješenje za ovo izvješće. Mislim da možemo doista učiniti razliku to da utječemo na procenu Europske komisije u sljedećoj godini i na rasprave u vijeće pa i na konkretna dijela od strane vijeća. Nademo se. Hvala. Hvala vam. Podsjećam sve članove odbora da je rok za ulaganje amandmana kako u odboru SEDE, tako i u odboru IMKO 31. ožujka u 12 sati. Molim vas zaista da se držite nadležnosti jednog i drugog odbora kada budete ulagali amandmane. Sljedeću raspravu na ovu temu imat ćemo 6. svibnja. I dolazimo do točke e, razno. Imate li možda zahtjeva za riječ? Ne, u kojem slučaju e, najavljujem sljedeći sastanak. To će biti u ponedjeljak 30. ožujka poslje podne razvijena mišljenja s glavnim tajnikom NATO Saveza, gospodinom Stoltenbergom. A e, Žilde Kerkov, će biti tu koordinator za antiterorizam, a to će biti zajednički sastanak odbora za vanjske poslove i pododbora SEDE. A e, nakon toga naš će sljedeći sastanak biti 16. travnja. Hvala svima za današnji sastanak. Zamolit ću koordinatore i predstavnike klubova zastupnika da ostanu na sastanku proširenog predsjedništva.